Colleagues, ladies and gentlemen, welcome. Please be seated. Dragi kolege, dobrodošli. Molim vas zauzmite mjesta. Dobrodošli na sastanak odbora SEDE, a odmah će sada uslijediti zajednički sastanak s odborom afet kako bismo pozvali, pozdravili glavnog tajnika NATO saveza. Međutim, započet ću za s uobičajenim primjedbama. E, možete pratiti sastanak putem interneta. Prevodi se na jezike na koje se uobičajeno prevodi na ovom odboru, dakle jeziku e, punopravnih članova odbora. Međutim, zato što e, imamo posebne, a kada imamo neke posebne prilike, onda dodamo i druge jezike. Kasnije ćemo prijeći na odobravanje zapisnika. Za sada vas samo molim da usvojimo današnji dnevni red. Ne, za slučaj da nema nikakvih primjedbi, ja vidim da ih nema, smatram da je dnevni red usvojen. Da ću odmah sada riječ predsjedniku odbora AFET, gospodinu Davidu McAllisteru, da pozdravi našeg uvaženog gosta. Hvala vam kolegice Fotiga. Dame i gospodo, dragi kolege i s moje strane vam želim dobrodošlicu na e, sastan odbora AFED i pod Odbora za e, sigurnost i obranu kao i izaslanstvo s odnose s NATO savezom. Prije svog e, glavni tajniče Jens Stoltenbergu E, izuzetno mi je drago što vas možemo danas ugostiti. Hvala vam što ste odvojili vremena za ovaj sastanak da dođete razmijeniti mišljenje sa kolegama članovima triju odbora. Redovno dolazite na naše sastanke što pokazuje kako e, svi mi želimo da Europska unija i NATO savez u ovim e, prevrtljivim vremenima imaju dobre odnose. Svi se slažemo da Europska unija i NATO savez u budućnosti moraju još intenzivnije surađivati. Obje organizacije imaju velikim dijelom iste članove, nalaze se pred istim opasnostima i prijetnjama i e, postoji velika komplementarnost između Europske unije i NATO saveza. Raspravljali smo u posljednjih nekoliko dana o mnogo teških pitanja na našim odborima, te smo došli do e, zaključka da se posljednjih nekoliko mjeseci e, svjetski e, krajolik jako promijenio. Vrlo često govorimo o čitavom nizu nestabilnosti u našem susjedstvu koji su se samo još e, pogoršale. E, postoje tenzije na Zapadnom Balkanu, u Siriji se vodi rat, cijeli bliski istok je nestabilan. A e, situacija s ISISom je također teška i još uvijek se, mi smo se mogli suočavati s posljedicama s teškom terorističkom ideologijom. Signali koji dolaze iz Sjeverne Koreje također zabrinjavaju. I posljednja primjedba, Europski parlament se uvijek i tekako zalagao za suradnju između Europske unije i NATO saveza. Moramo produbiti suradnju Gospodine glavni tajniče, rado bismo čuli vaše stavove o nedavnom razvoju događaja i recite nam kako možemo unaprijediti suradnju između Europske unije i NATO saveza. Da ću sada riječ glavnom tajniku NATO saveza, a nakon toga će slijediti razmjena mišljenja. Još jednom velika mi je čast i zadovoljstvo da ste ovdje. Hvala lijepa, hvala vam Davide, hvala vam Ana što ste me pozvali i e, e, rado ću se obrati vašim odborima. To sam činio već i ranije. Posljednji puta bilo je to u srpnju prošle godine, neposredno prije sastanka na vrhu NATO saveza u Varšavi. A sada sam opet ovdje svega tri tjedna prije novog sastanka na vrhu 25. svibnja u Briselu. Drago mi je što vas mogu obavijesti da od kako smo se posljednji put sastali da je uvelike napredovala suradnja između Europske unije i NATO-a. Prije svega i potpisao sam zajedno s predsjednicima Junckerom i Tuskom u Varšavi jednu deklaraciju u srpnju a visoka predstavnica Federica Mogherini i ja dogovorili smo se u prosincu o 43 konkretne mjere o jačanju suradnje između NATO i Europske unije. Ojačat ćemo tu suradnju na osnovi činjenice da nisu sve članice NATO-a članice Europske unije, niti sve članice Europske unije zemlje članice NATO-a. Dakle, poštujemo procese integracije i u Europskoj uniji i u NATO-u, poštujemo razlike među te dvije organizacije. Istovremeno, jasno nam je da možemo puno dobiti, budemo li tjesno surađivali. Iako e, nisu svi članovi naših organizacija isti, ali znamo da više od 90 posto stanovnika Europske unije živi u zemlji članici NATO-a. Imamo iste izazove, isti kontekst u kojem živimo, prevratni e, i prevrtljiva situacija na Bliskom i Srednjem istoku i više na istoku od e, Rusije koja se sve više afirmira. Prema tome, mi smo odlučili ojačati e, suradnju naše dvije organizacije i mi to činimo putem te deklaracije koja sadrži 42 mjere. U tim mjerama govorimo kako možemo ojačati kibernetičku sigurnost, odgovoriti na e, e, hibridne prijetnje i tako dalje. Dobro je što surađujemo, a visoka predstavnica Mogherini podnijet će izvješće Vijeću Europske unije u lipnju, a ja u NATO savezu također u lipnju. Nakon toga ćemo raspraviti o tome kako možemo dalje izgrađivati i jačati našu suradnju. Dobro je ne samo da primjenjujemo konkretne mjere, već i pokušavamo mijenjati naš način rada Suradnja je dakle postala norma u odnosima između Europske unije i NATO saveza. Drago mi je dakle da vam za početak mogu reći da napredujemo e, i da smo sada suradnju među našim dvijema organizacijama podigli na novu razinu. Ministri obrane Europske unije na sastanku na Malti prošlog tjedna na kojem sam i ja bio e, su e, dali vrlo konkretne i vidljive primjere naše suradnje na, u moru kod Malte. E, operacija NATO saveza čuvar mora sada daje potporu operacije Europske unije Sofija. naši brodovi i pomorski zrakoplovi e, su tu bili i dali podršku operaciji Europske unije Sofije. U, također NATO ima brodove na Egejskom moru i e, pomaže e, kontroliranje ilegalnih migracija s turskih obala. To su dakle konkretni primjeri suradnje i e, primjer kako smo tu suradnju ojačali. Kao što sam rekao, održat će se sastanak šefova i vlada zemalja članica NATO-a ovdje u Briselu 25. svibnja. Sastanak će biti kratak, međutim vrlo važan. Bit će to prvi sastanak na kojem će e, biti i e, novi američki predsjednik i on će dakle doći u Europu i na tom sastanku će biti novo izabrani francuski predsjednik. Dakle, sastanak NATO saveza koji će se održati 25. svibnja će značajnu poruku o transatlantskom jedinstvu i vezi i e, sama činjenica da će se održati taj e, sastanak bit će tamo 28 zemalja članica, zapravo 29 zemalja članica jer će na sastanku biti Crna Gora koja će uskoro postati zemljom članicom kada sve članice to ratificiraju sljedećih nekoliko tjedana. Dvije glavne teme na dnevnom redu tog sastanka bitne su i za Europsku uniju i za NATO. Zapravo za sve zemlje Europske unije, bez obzira su i članice NATO saveza. Bavit ćemo se transatlantskom vezom i borbom protiv, borbom protiv terorizma. Ukratko ću se osvrnuti na te teme. Neću se osvrnuti na cijeli program NATO Saveza. Ostavit ću vremena za pitanja i odgovore. Dakle, kratko ću se osvrnuti na te dvije glavne teme dnevnog reda našeg sastanka koji će se održati u svibnju. Najprije nešto o borbi protiv terorizma. Terorizam predstavlja stvarnu opasnost. E, došlo je do terorističkih napada u Europi u Sjedinjim američkim državama, u zemljama članica Europske unije kao i zemljama članicama NATO saveza. Radi se o napadu na naša otvorena, slobodna i demokratska društva. Moramo se boriti protiv toga na čitav niz načina i potrebne nam je širok e, splet e, mjera od e, međunarodne i domaće politike do do mnogih e, mjera različite prirode, mnoge civilne, neke vojne. Ali u borbi e, protiv terorizma potreban je i vojni element i vojne mjere. Svjedoci smo toga bili u Afganistanu dugi niz godina, ali isto tako i sada u borbi protiv Daesha u Iraku i u Siriji. NATO je igrao i igra i dalje ključnu ulogu u toj borbi protiv terorizma e, kada se govori o toj borbi vojnim sredstvima. U Afganistanu igramo ključnu ulogu već dugi niz godina. Mm, naša misija u Afganistanu najveća misija koju smo ikada vodili. E, većina e, zemalja članica NATO-a u tome je sudjelovala, ali i mnoge zemlje koje nisu članice NATO-a, bile su to zemlje partneri koji su sudjelovali dakle, u misiji ISAF u Afganistanu. Radi se dakle o zajedničkoj borbi i moramo i dalje ostati u Afganistanu. Završili smo s borbenim operacijama u toj zemlji, ali i dalje obučavamo, pomažemo i eh, savjetujemo afganistanske snage kako bi se one same mogli boriti protiv terorizma. Ako smo e, naučili e, neku lekciju u Afganistanu, ali i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, to je da je dugoročno gledano bolje obučiti lokalne snage kako bi se one same mogle boriti protiv terorizma. To je bolje nego li da na to razmjesi velik broj jedinica i e, snaga. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja u borbi protiv terorizma. Morat ćemo donositi odluke o našem ostanku u Afganistanu sljedećih godina, a isto tako morat ćemo razmotriti i o tome da damo snage koje će biti dio koalicije koje predvodi SAD u borbi protiv ISIL-a u Siriji i Iraku. NATO ima potencijala da napravi puno više, ne treba ući u borbene operacije, već ući u nešto što je i zahtjevnije i za što će trebati više vremena, a to je da omogući Iračanima i e, drugim zemljama u e, regiji da se sami bore protiv terorizma. Surađujemo dakle s velikim brojem zemalja u regiji da bismo im pomogli da se bore protiv terorizma i stabiliziraju to regiju. E, to je dakle tema za dnevni red sastanka na vrhu 25. svibnja, ali to je tema važna i za Europsku uniju i mi i e, vi imamo velike e, broj instrumenta na raspolaganju. Nitko nema sve, ali zajedno ih možemo dobro koristiti. E, sa taj sastanak šefova i država i vlada u Svibnju će govoriti o podjeli tereta i našim vezama u rujnu 2014. godine na sastanku na vrhu NATO saveza u Velsu NATO savez odlučio je prestati kresati proračun za obranu i da u roku od 10 godina se poveća izdvajanje za obranu na 2% BDP-a. Ono što je pozitivno jest da smo sada napravili značajan korak naprijed nakon što se dugi niz godina u Europi i Kanadi smanjivalo izdvajanje za obranu, u prvoj godini kako smo odlučili taj proračun povećati, prve godine došlo je do minimalnog povećanja izdvajanja za obranu u Kanadi i Europi. U drugoj godini došlo je do značajnog povećanja tog izvajanja 3,8% u stvarnim e, iznosima, što je približno 10 milijardi američkih dolara. To je značajan napredak i to znači da je pravac dobar, ali još uvijek smo daleko od našeg cilja. E, I e, slika je prilično šarolika, neki saveznici su ostvarili cilj od 2%, drugi su još vrlo daleko od toga. Raspodjela tereta za nas ne znači samo pitanje novca. I e, kapaciteti su bitni. Potrebno je mnogo modernog naoružanja i opreme kako bismo imali jake i uvjerljive mjere odvraćanja, jer cilj nije da vodimo sukob, već da ga izbjegnemo. Kapaciteti moraju biti takvi da se e, mogu koristiti u mnogim operacijama, neki od njih u suradnji s Europskom unijom. O svemu tome govorit ćemo na sastanku šefova i vlada u Svibnju. Dio preko atlantske raspodjele tereta jest i suradnje između NATO-a i Europske unije. Naglašavam da ja pozdravljam jaku europsku obranu. To je dobro za Europsku uniju, za Europu, i za NATO. To je dobro sve dok Europska unija bude radila na način na koji će biti komplementarna NATO savezu, a ne da se joj bude konkurencija. Velik broj europskih čelnika je vrlo jasno rekao da jačanje suradnje, znači više izdvajanje za obranu, održavanje više vježbi, razvijanja kapaciteta, više suradnje. Međutim, to ne znači osnivanje europske vojske ili pak nove zapovjedne strukture kojim bi se jednostavno preklapala sa zapovjednim strukturama NATO-a. Dakle, ne bi imalo smisla imati svojevrsno natjecanje i konkurenciju između Europske unije i NATO-a. Kao što sam rekao, preko 90% stanovnika Europske unije živi u jednoj zemlji članici NATO-a. Dakle, to sve skupa ne bi inače bilo dobro. Moja je poruka sljedeća, NATO se prilagođava i odgovara na jedan no sigurnosno okruženje koje je više izazovno i mi tu imamo jedno od najvećih prilagodbi e, Saveza e, dok je dolazilo već godinama. E, mi surađujemo dakle, s Europskom unijom, znamo da smo zajedno jači i više u mjeri odgovoriti na opasnosti u međunarodnom okruženju, jer sve ovo dijelimo bez obzira jesmo li u NATO ili u Europskoj uniji. Puno hvala. Zahvaljujem gospodinu Jensu Stoltenbergu na njegovoj prezentaciji. A sada bih želio dati riječ predsjedavateljici našeg pododbora, gospođi Ani Fatigi, a nakon toga predsjedavatelju eh, gospodinu Kaliju. zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem glavnom tajniku što je došao ovdje, što je zapravo pokazao u stalnu e, želju da s nama razmijeni gledišta. Doista cijenimo vašu prisutnost danas ovdje. Zahvaljujem vam u ime svih e, članova pod odbora za sigurnost i obranu Europskog parlamenta. Željela bih izraziti našu zabrinutost zbog terorističkih napada koji su se dogodili u Kabulu, a koji su bili usmjereni protiv e, sjedišta misije u Kabulu koja zapravo pomaže civilima, Afgancima, Afganistancima. Brojni su civili poginuli, dakle e, i vojnici, ali i civili, članovi misija, uključujući i tri američka vojnika. Stoga mi ovim putem izražavamo našu najdublju sučut e, obiteljima poginulih. Naravno, e, dakle, mi ovdje u Europi e, nemamo, ne suočavamo se s takvim pitanjima i problemima u pitanju sigurnosti, ali naravno da se usjećamo sa drugim dijelovima svijeta gdje postoji užasno nasilje i stoga je doprinos e, natovih snaga i snaga Europske unije u civilnim misijama e, od velike važnosti, od velike vrijednosti. Stoga bih sada željela postaviti još jedno pitanje. Zamolila bih vas da pojasnite nešto više aktualnu situaciju u Afganistanu kao i o neophodnim promjenama vezano uz e, misije koje tamo postoje kako bi se dakle suočili s ovim izazovima. Također bih vas željela pitati kakvi su vaši planovi, mišljenja vezano uz e, dakle nato planove na istoku što se tiče međuparlamentarnih sastanaka u području sigurnosti i vanjskih poslova koji se održa u Malti u prisutnosti zastupnika svih država članica Europske unije, ali i velikog e, broja izaslanstava Europskog parlamenta. E, tu je predsjeda gospodin McAllister, mogli smo dakle e, čuti primjedbe e, gospođe Magherini o tome na koji način naše operacije u sredozemlju djeluju, te smo imali prilike čuti na koji način je to usredotočeno na krijumčare ljudima na one koji imaju koristi od krijumčarenja ljudi. Eto, zamolila bih vas da se i na ovaj dio osvrnete te da nam ovdje naznačite mogući napredak poboljšanje suradnje između NATO-a i Europske unije. Zahvaljujem gospođi Fatigi, a sada gospodin, Kali, izvolite. Zahvaljujem parlamentarnog izaslanstva eh, parlamentarnoj skupštini nato Dobrodošli na ovaj sastanak. Zahvaljujem eh, i doista cijenim ovu izmjenu gledišta vezano situaciju na našem kontinentu, ali i diljem svijeta. Naši zastupnici pridaju veliku važnost ovom aspektu, posebice po pitanju očivanja naših vrijednosti i e, dakle našoj zajedničkoj obrambenoj sigurnosnoj politici. E, nekoliko navrata ste naglasili da Evropska unija i NATO se suočavaju sa kompleksnom situacijom bez presedana u našem susjedstvu, ali i u cijelome svijetu. Imamo južno susjedstvo gdje se događaju raznorazni e, konflikti e, od Libije i Sirije, zatim nestabilnost na zapadnom Balkanu je prisutna hibridni rat, kiber rat, imamo nepredvidivost vezanu uz Rusiju, imamo retoriku Turske. Turska je saveznik u NATO, imamo i pitanje Brexita, što nam govori da nećemo unutar Europske unije imati saveznika, ali ćemo imati saveznika u Ujedinjenoj kraljevini unutar NATO-a. Suočavamo se sa terorizmom koji ne poznaje granice. Dakle, u ovoj kompleksnom kontekstu mi moramo ojačati naše partnerstvo, istražiti kompatibilnost, e, ojačati naše sposobnosti i izbjeći naravno udvostručivanje zadataka, mjera i struktura kako bi e, naša izdavanja bila učinkovitija. Želim e, obavijestiti naše kolege da se veselimo dakle izvješću o provedbi deklaracije u Varšavi 42 mjere koje su predložene. To izvješće će se dakle, podnijeti u lipnju. Mi ćemo dakle, predložiti u tom smislu jedan, po prvi put jedan tekst. Nadam se da ćemo imati stabilniji odnos, da ćemo se moći bolje koordinirati, bolje surađivati. Suradnja, kao što ste rekli, je sada pravilo, a ne iznimka. Željela bih također naglasiti ulogu europarlamentaraca u nato osiguranje sigurnosti za naše građane, povećanje izdavanja koje ste spomenuli važno kako bi osigurali konkretan učinak prijedloga, naših prijedloga. Imam tri kratka pitanja. Jedno pitanje vezuje se uz kiberobranu. obranu tu ne postoje granice, kao što ne postoje granice vezano uz terorizam i moramo razminjivati informacije. Jedan od sedam ciljeva naše suradnje mi očekujemo razmjenu koncepata u ovom području kiberobrane. Željela bih vas pitati kakav se napredak, o kakvom napredku ovdje možemo izvijestiti iz vašeg, s vašeg stanovišta. Također i napredak u razmjeni informacija među saveznicima, da li očekujete tu nekakva iznenađenja. A što se što se tiče sastanka 25. svibnja, to su moja pitanja. Zahvaljujem vam. E, ostalo možemo raspravljati u Gruziji. Zahvaljujem vam Dragi kolege, imamo na raspolaganju sat vremena do 3.30 i imamo 25 zahtjeva za riječ. Dakle, imat ćete na raspolaganju maksimalno dvije minute i biti ću vrlo strog po tom pitanju. Dvije minute. Dvije minute ne znači dvije minute i 50 sekundi. Dakle, pokušat ćemo uzeti što je više moguće pitanja, sve dok mi, dakle, gospodin Stoltenberg ne kaže da mu je potrebna pauza. Dakle, dvije minute imate maksimalno na raspolaganju, ali ne morate to nužno sve iskoristiti. Prvi govornik, Mihajl Gala. Zahvaljujem, dobrodošli u naš odbor. Jedan od razloga zbog čega ja promoviram komplementarne, ali i autonomne strukture, vojne strukture Europskoj uniji je činjenica da je Turska, koja je punopravna članica NATO, a nije članica EU, ima pravo veta unutar NATO i iz tog razloga ja mislim da bismo mi kao Europska unija trebali moći, dakle, reagirati autonomno u onim područjima gdje smatramo da treba intervenirati. Dakle, moje pitanje vama. Imate li kakve indikacije? Dakle, Turska se razvija u smjeru u kojem se razvija, što nas ne veseli. Hoće li to imati učinka na njeno, ima li to učinka na njeno ponašanje i poslovanje unutar NATO-a? Znamo da su mnogi časnici zatražili politički azil jer ne znaju šta će se dogoditi s njihovom sudbinom kada se vrate kući. Vi naravno ne odobravate takve zahtjeve, ali mene zanimaju aktivnosti država, odnosno članica koje bi možda mogle ponuditi azil kako ne bi riskirali da završe u zatvoru kada se vrate kući. Još jedno pitanje tiče se dvostrukih struktura. Kada se osvrnem na misije na jugu Afrike i u sredozemlju, Sofija i dakle, NATO operacije, kako se dogovaraju operacije, kako se donose odluke koje će se pokrenuti u tom smjeru, da li NATO operacije ili operacija Europske unije. Hvala. To je bilo točno dvije minute. Zahvaljujem. Evo, eh, nadamo se da ćemo Dakle, kada govorimo o elementima iz ove naše perspektive, htio bih se sada osvrnuti na preraspodjelu e, zadaća. Ovdje ne možemo govoriti samo o povećanju sposobnosti i o svim resursima koji su za to potrebni, nego kada govorimo o dobrom partnerstvu u okviru NATO-a, mi moramo izvršiti e, dva cilja. E, s jedne strane i to u smislu svih novih aktivnosti, problema i izazova moramo također i stvoriti nove zadaće i ciljeve koje moramo moći ostvariti. I također moramo napraviti sve što je moguće kako bi e, punopravne članice NATO-a mogle ostvariti e, svoj dio po pitanju povećanja učinkovitosti i bolje koordinacije. Imam još jedan komentar kada govorimo o preraspodjeli tereta što ste vi spomenuli. Dakle, moramo napraviti više nego što smo napravili do sada i e, ono što smatram da je iznimno bitno, a to je da e, se za sad ograničimo na to što možemo, odnosno kako možemo doprinijeti kako bismo stvorili dodanu vrijednost. E, iskreno kada govorimo o E, veće količini novca koji ćemo potrošiti u okviru proračuna je nešto što po meni nije ono najvažnije. Po meni je važnije biti učinkovitiji u korištenju resursa. Dakle, ako već imamo avione na raspolaganju, onda moramo omogućiti da ti avioni zaista budu prisutni u misijama koje treba obaviti. Dakle, nije uvijek potrebno samo izdvojiti više novaca. Kada govorimo o preraspodjeli tereta, također moramo vidjeti i razmotriti što činimo na području civilne zaštite, e, razvoja i ostalo. 2% za nas e, nije ona vrijednost koja me primarno zanima. Mene što zanima, a to je da izvršimo zadaće koje su nam naložene. Zahvaljujem. Drago mi je što sam čuo dakle e, da više nemam problema s diskriminacijom između e, naših organizacija, odnosno da one mogu surađivati u pogledu pitanja s Rusijom, s Islom. Drago mi je što će se Crna Gora pridružiti NATO-u. Vjerujem da predsjednik Trump ne vidi NATO kao nešto što je zastarjelo govorilo se ovdje o pitanju nuklearnog rata protiv Japana. E, na, moja država i Estonija su zapravo prešle ovaj prag od 2% ulaganja u obranu. Što se tiče Brexita, Ujedinjena kraljevina će ostati dakle, saveznica NATO-a. Nadam se da će ona usvojiti, primijeniti norveški model, te da će sudjelovati u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici i u ovim mjerama i aktivnostima nakon što se izve iz Europske unije. Ja sam pozivao na to da e, Ujedinjena kraljevina primijeni nek švedsku doktrinu koja nije članica NATO, ali je članica Europske unije i e, zapravo E, štiti dakle saveznice bez obzira na to što nije članica NATO saveza. E, dakle, nadam se da ćemo usvojiti političku deklaraciju e, kojom ćemo zapravo potvrditi naše poštivanje članka 42.7, dakle Lisabonskog ugovora. Mi ćemo i dalje surađivati sa našim saveznicima i bliskim prijateljima. Zahvaljujem Charlesu, a sada predajem riječ gospođi e, Vautmans. Evo, mogu li govoriti na nizozemskom? U redu, ako mogu, onda ću nastaviti. Jako sam zadovoljna nakon što sam čula ova vaša objašnjenja i kada spominjete tu suradnju između Europske unije i NATO-a da će ona biti poboljšana. Nadam se da to neće biti samo iznimka. Vjerujem e, da je to pozitivan e, podatak i možemo ga e, samo proslaviti. Kada je, kada je izabran novi predsjednik SAD-a, svi smo bili zaprepašteni E, bili smo iznenađeni njegovim e, izjavama po pitanju toga da Europska unija ne može računati samo na pomoć NATO-a, da smo mi ti koji moramo zapravo rješavati svoje probleme i vaditi vruće krompire iz vatre. Sada se ja pitam kako vi e, procjenjujete izjave i vrednujete izjave predsjednika Trumpa i kako ćete se prema tome postaviti na sljedećem sastanku na vrhu NATO-a. I drugo pitanje je što ćemo s Rusijom, budući da je Rusija i dalje susjedna država e, Evrope, Evropske unije, odnosno cijele Europe, a i znamo e, kakva je situacija trenutno u Ukrajinu. Kakva će biti politika NATO u budućnosti spram Rusije? Treće, pitanje Turske. E, jučer na sastanku odbora za e, vanjske poslove mi smo usvojili e, privremeno izvješće o nazadovanju u smislu da Turska nikada na ovaj način neće moći ući u Europsku uniju. Zašto mora biti članica NATO-a i dalje imati pravo veta ako neće moći postati članica Europske unije? E, četvrta stvar, e, svi znamo da je sigurnost zapravo najveći prioritet ne samo za nas nego i za njih i NATO se mora suočiti sa tim pitanjem, odnosno kako se boriti za sigurnost i boriti protiv e, terorizma. To je ono što je, jedino je to moguće napraviti ako ujedinimo napore EU-a i NATO-a. Ja, vielen Dank. Ähm, meine erste Frage... Zahvaljujem. Evo, moje prvo pitanje se odnosi na sjedište NATO-a. Dakle, E, riječ je o znači tom vojnom planiranju i također o e, razvoju kapaciteta, odnosno razvoju sposobnosti, ali je činjenica da u nekim sjedištima e, nisu predviđeni prostori za izvršne akcije. Neke države su se prije protivile toj ideji, čini se da više nije tako i sada je moje pitanje sljedeće. Smatrate li vi da će podrška i dalje ostati prisutna ako se konkretiziraju planovi koji su usmjereni na to da se znači planiranje vojnih operacija zapravo stavi pod odluke sjedišta e, NATO-a. Ovdje govorimo o 42 konkretna e, vojna programa. Ovdje govorimo o zajedničkim znači, planovima između Europske unije i NATO. Mnogi od e, tih e, projekata e, će se odviti na području sredozemlja. Spominjali ste projekt Sofiju koju svi znamo. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Razrađujete li vi programe u kojima želite provoditi zajedničke operaciju između te dve institucije? A drugo pitanje, do koje mjere će konsolidacija suradnje između, između e, NATO-a i država članica Europske unije utjecati na neutralne države kao što recimo Irska? Suočavate li se također s rješavanjem pitanja kako će te države moći ostati neutralne ako se i dalje usko povezuju s aktivnostima Saveza? Zahvaljujem, govorit ću švedski. Evo, htjela bih postaviti dva pitanja. Jedno je e, pitanje suradnje na području migracija na sredozemlju prvenstveno, zato što mi ovdje ne možemo zapravo migraciju rješavati kroz nekakva vojna sredstva. Ja mislim da je to nemoguće. Mi se s tim fenomenom moramo suočiti na drugačiji način. Ako to činimo vojnim putem, onda će doći zapravo e, do e, zapravo glavne zadaće koje će, zapravo NATO će izvršavati glavnu zadaću u tom smislu, a to će biti samo spašavanje života. Drugo pitanje je vezano uz e, izdvajanje 2% iz BDP-a. Švedska je ta koja još ne dolazi, znači koja još nije došla do tih 2%. Zašto 2%? Dakle, je li riječ o tome koliko mi novaca već ulažemo u taj sustav ili pak kao onaj kolega koji je već to ranije spomenuo, dakle postoji velik broj e, programa i planova i nije samo nužno povećati broj trupa, nego također i poboljšati kvalitetu naše obrane, e, povećati e, znači opremu i sve ostalo. Dakle, nije samo riječ o povećanju broja vojnika. Osim toga, postoji i čitav niz projekata na kojima bismo mogli i uštedjeti novac. To bi mogli biti projekti za prevenciju, za sprečavanje nekakvih prijetnji i to je ono za što bi mnoge države puno radije izdvajale. Dakle, meni se ne sviđa e, e, samo količinska preraspodjela od tih 2%. Ja želim i e, da se gleda i kvaliteta. Hvala. Čini mi se da FDD, FDD niko nije postavio pitanje. Vi ne pripadite toj skupini, osim ako niste promijenili ovaj vašu pripadnost. Gospođa, e, sada sam dobio informaciju da postoje određeni problemi sa talijanskom kabinom. Gospodine Brogezi, možda ćete govoriti na talijanskom i to će se prevoditi, ali ne možete slušati na talijanski. Prijevod. Hvala predsjedniče, gospodine glavni tajniče. E, sasvim ste ispravno naglasili da e, postoji rad NATO saveza koji se treba boriti protiv ilegalnih migracijskih tokova i protiv terorizma. Nadam se da ćete to na najbolji mogući način i raditi. Stoga vas molim sljedeće. Naime, kao što znate, Sredozemlje je postao svojevrstan pomorski autoput za e, ilegalne migrante. Posljednjih tjedana došlo je do e, groznih objašnjenja koje smo čuli od talijanskog pravosuđa ne kažem sve, ali neke međunarodne nevladine organizacije e, koje imaju vrlo obskurne izvore e, financiranja e, povezane s poreznim rajevima. Dakle, one su izravno bili u vezi, telefonskoj vezi s krijumčarima. U tom slučaju postoji mogućnost da se islamski teroristi infiltriraju. Da li vi smatrate da e, ti e, velika većina njih kreće sa sirijskih obala? E, to je laična zemlja, a s druge strane e, jako puno posvetu islamskih terorista. Što će NATO savez učiniti? O tome je govorio la neovisna vlast, a to je e, tužitelj iz e, Katanije. Hvala vam gospodine Borgetio, vi ste govorili dakle na francuskom na kraju, a sada gospodin Epitideos u ime neovisnih zastupnika. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodine glavni tajniče, vi ste nam potvrdili da NATO e, zapravo treba i želi Europsku uniju koja će biti e, vojno osnažena. U ovom trenutku samo e, Grčka i Cipar iz, od zemalja Europske unije se suočavaju sa turskom prijetnjom. Jučer je predsjednik Erdogan zapriječio i Turskoj i Grčkoj E, u smislu da ako dopuste međunarodnim tvrtkama da provode naftna istraživanja i bušenja, da će im objaviti rat. Za te dvije zemlje je logično i normalno i obvezno, ja bih čak nadodao, da imaju visoku razinu BDP-a, znači visoki postotak BDP-a koji će odvajati za kupovinu oružja. Ali mene sad zanima e, koja je nužna za druge zemlje, koja je to velika, veliki i snažan neprijatelj koji prijeti Europskoj uniji i također da budemo e, još više tehnokratski ustrojeni. Kada govorimo o zahtjevima, o vojnim zahtjevima NATO-a, kakve vrste operacija planirate i protiv kojih točno neprijatelja? i takozvani znači planovi e, kontingentni planovi i s, e, koji se pripremaju e, mene znači planovi za hitne situacije koji se pripremaju mene sada zanima pred koga su usmjereni i za koga se mi točno pripremamo Hvala lijepa. Ovim smo završili prvi krug pitanja. Glavni tajniče, na vama je da odlučite koliko ćete dugo odgovarati, ali molim vas ne zaboravite da se još nekoliko kolega htjelo javiti za riječ. Naravno, vi o tome odlučite. Hvala vam lijepa. Pokušat ću barem odgovoriti na glavna pitanja. Neću moći sigurno odgovoriti baš na sva jer ćemo i druga pitanja. Prije svega hvala vam što ste izrazili sučut za one koji su izgubili živote i za one koji su izgubili svoje najbliže i u jutrošnjem terorističkom napadu u Kabulu. U Afganistanu situacija je teška i e, ja E, zato smatram da je i dalje važno da NATO savez tamo bude prisutan ne u borbenim operacijama, već kako bi mogli obučiti domaće snage koje bi se trebale moći nositi sa terorističkim napadama poput ovog do kojeg je došlo jutros. Ne treba se zato mijenjati mandat naše misije koja je tamo da obučava, pomaže i savjetuje ali mi ćemo e, bilo u svibnju, bilo u lipnju ove godine morati odlučiti o daljem tijeku našeg mandata. Nadalje, govorili smo i o borbi protiv migracija. Mnogi od vas su postavili to pitanje. Ovdje ću odgovoriti ne samo na Anino pitanje, već i na pitanje drugih zastupnika. Traži se dakle da mnoge nacije i mnoge međunarodne organizacije daju odgovore na to. U UNHCR i druge su u to uključeni. Nije na meni da odgovorim u ime tih organizacija ili tih država. Međutim, na meni je da kažem na koji način NATO može pomoći međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji i drugima da pomognu u rješavanju izbjegličke krize. Radi se o humanitarnoj tragediji. Na tisuće ljudi je izgubilo živote. I to i jednostavno ukazuje na činjenicu koliko u mnogim državama izvan Europe su uvjeti života teški. Treba se boriti protiv uzroga toga dubokih uzroka. Razlog zašto smo u Afganistanu, u Iraku i surađujemo s partnerima kao što su Tunis ili pak Jordan, to je taj kako bismo stabilizirali cijelo to područje i kako bismo na taj način smanjili razloge da ljudi i emigriraju i da dođe do toga da ima izbjeglica. Što sigurnosti bude više, manje će ljudi bježati iz svojih zemalja. Djelomično zato što će manje njih morati mm, bježati od rata, ali s druge strane i zato što je stabilnost zapravo preduvjet e, za e, e, ekonomski oporavak. Dakle, stvaranjem više mira i sigurnosti stvorit ćemo teren za ekonomsko blagostanje, što je naravno jedan od mnogih razloga zašto ljudi odlaze iz tih zemalja. Ne kažem time dakle, da je NATO odgovor na te probleme, već je NATO dio odgovora na probleme. Surađujemo s Europskom unijom u e, tome. E, gospođa Kajli je sljedeća postavila pitanje. Prije svega moram reći da jako cijenim vaš rad u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza. Parlamentarna skupština NATO-a važna je za NATO Savez. Ja sam od 1991. godine bio zastupnik. Znam koliko su parlamenti važni. Oni određuju zakone, oni govore i o tome kakvi će propisi vrijediti za obranu i sigurnost, ali isto tako oni odlučuju o proračunima nema dobrih politika sigurnosti i obrane ako ih ne podupiru parlamenti. Postoji dakle e, u NATO-voj parlamentarnoj skupštini velika veza između NATO saveza i parlamenta. Hibridne e, prijetnje. Mi u tome puno surađujemo s Europskom unijom, održamo puno vježbe, imamo e, također tu i kiber obranu, a i e, povećavamo informiranost o tome. To je jedan od načina borbe protiv hibridnih opasnosti. Pitali ste me i o sastanku šefa država, šefa država i vlada u Svibnju. Hoće li tamo biti iznenađenja? Ne očekujem ih, ali e, priroda iznenađenja je takva da ih ne očekujete unaprijed. Nadam se da neće biti e, iznenađenja, a šefovi država i vlada učinit će kako budu htjeli. E, Mihael Galer o suradnji NATO Saveza Europske unije i mogućnost da NATO radi autonomno. E, da, rekao sam Europska unija, ali NATO isto tako. Mi smo dvije neovisne organizacije i na autonoman način donosimo odluke i možemo ih donositi. Ali istovremeno ako smo i povezani jer živimo u istom okruženju, imamo velik broj članova koji su članovi jedne i druge organizacije. A i oni koji nisu su e, partneri ili su tjesno povezani. I ja dolazim iz Norveške, nije članica Europske unije, ali tjesno povezana s Europskom unijom. Švedska i Finska nisu članice NATO saveza ili kao ni Austrija, niti Malta, ali su tjesno povezane i članice Europske unije. Dakle, mi smo vrlo tjesno povezani. Moramo poštivati autonomiju i razliku između naše dvije organizacije, međutim istovremeno moramo biti svjesni koliko su one međusobno povezane i isprepletene. Još jedna stvar koja je bitna za velik broj postavljenih pitanja. Europska unija može naravno učiniti mnogo, Europska unija raspolaže mnogim instrumentima koje NATO nema, diplomatskim, ekonomskim i drugima. Istovremeno, kad se radi o kolektivnoj obrani, oni saveznici NATO-a iz Europske unije, pa ne može se očekivati da Europska unija preuzme tu vrstu odgovornosti, a to kaže Europska unija. Ona kaže da europske obrambene operacije neće zamijeniti kolektivnu obranu koju NATO daje europskim saveznicima u NATO paktu. Oko 80% ulaganja NATO saveza neće biti iz Europske unije. tri od četiri bataljona koje smo, tri od četiri bojne prevodi Kanada, Sjedinjene američke države i Ujedinjena kraljevina. Možete imati različite mišljenje o e, NATO saveznicima, ali Turska je vrlo važna, ona je saveznik koji je na južnom boku. Albanija je zaista bitna za stabiliziranje Zapadnog Balkana, a to je važno u Europu. A Ujedinjena kraljevina će biti uskoro van Europske unije, kao, avansu i Kanada i SAD. Na sjeveru su Norveška i Island. To su dvije europske zemlje koje nisu članice Europske unije. Dakle, mi smo autonomne organizacije i moramo poštivati razlike taj dvije organizacije. Međutim, um, e, kolektivna obrana je e, nešto za što ima važnu odgovornost NATO. Možda sam malo dugo odgovarao, ali to je srž. Gospodin Fleckenstein i e, podjela odgovornosti i učinkovitosti. To je pitanje koje su postavili i drugi zastupnici. To pitanje učinkovitosti. U potpunosti se slažem. Moramo trošiti više i bolje. Ali nije stvar u tome hoćemo li više ili bolje. Dogovorili smo se 2013. godine da i više i bolje trošimo. jedno i drugo nam je potrebno jasno mi je da bi mnogi političari htjeli da se više ulaže u obrazovanje, zdravstvo i infrastrukturu, a ne u obranu. Kad sam ja 90. godina bio ministar financija u Norveškoj, smanjio sam izdvajanja za obranu. Bilo je to nakon kradnog rata i tako su se ponašale sve europske zemlje. I bilo je sasvim razumljivo da E, se e, kada se obrana e, smanjivala jer se smanjivala tenzija, onda smo, smo izdvajali manje. Ali nakon toga kako su se tenzije počele povećavati, ja sam kao ministar u Norveškoj povećao izdvajanja za obranu. Dakle, logično je slijediti tu situaciju financiranjem. Čuli smo i pitanje o pre Brexitu i norveškom modelu. Ne znam točno što da vam kažem o norveškom modelu, zato što iskreno govoreći sam se i kako zalagao da Norveška uđe u Europsku uniju 1994. godine. E, održali smo referendum u Norveškoj. Kao što znate, Norveška je jedina zemlja u svijetu koja je dva puta ispregovarala e, pristupni sporazum sa Europskom unijom 72. i 94. I onda na referendumu se svaki puta glasalo protiv. Ja sam dva puta izgubio. Ali ja sam sada u NATO jer to je vjerojatno najbliže što sam mogao ući u e, odnose s Europskom unijom. Međutim, kako e, mi nismo e, u Europskoj uniji, europsko ekonomsko područje bilo je e, dobra prilika i za nas i za Europsku uniju, jer nismo mogli ući u samu Europsku uniju. Gospođa Vautmans o izborima u SAD-u. Moram reći da je predsjednik Trump vrlo konsistentno govorio svaki puta kad sam s njim razgovarao da je eh, SAD eh, odlučan za preko atlantsku vezu. On mi je to rekao neposredno nakon što je izabran, nakon što je stupio na to mjesto u siječnju i kada sam ga prošlog mjeseca sreo u u e, Bijeloj kući. A e, NATO savez je savez 28 država članica. To su različite mišljenja, različite države. Međutim, snaga nato je ta da smo pokazali da usprkos tim razlikama smo se uvijek uspjeli dogovoriti oko toga da smo, svi stojimo jedne uz druge, da štitimo jedne druge, te da uviđamo da smo jači zajedno nego li individualno. NATO treba i jaku Europu i je SAD koja je došla e, dva puta e, u pomoć za vrijeme dva svjetska rata. Dakle, mi trebamo i SAD i Kanadu. A jedini puta kad se NATO pozvao na članak peti bilo je nakon e, terorističkih napada u SAD-u. Preko tisuću američkih vojnika je u Afganistanu izgubilo e, život. I dakle, morate e, e, se podsjetiti na činjenicu da je NATO važan za velik broj europskih saveznika, ali NATO je važan i za Sjevernu Ameriku. Vrlo kratko i u Rusiji. obrana i dijalog. Mi sada e, povećavamo rad na tome ne kako bismo uzrokovali sukob s Rusijom, već kako bismo ga spriječili. Moje iskustva kao ministra obrane pokazuju mi da nema kontradikcije između jačine i dijaloga. Ako smo snažni, možemo dobar dijalog voditi. To smo mi napravili u Norveškoj. Imamo veliku i morsku i kopnenu granicu s Rusijom i uspjeli smo izgraditi dobar dijalog s Rusijom. Ne e, usprkos toga što smo članice NATO, već zato što jesmo članice NATO-a. Mi moramo s Rusijom imati odnose. Rusija je naša susjedna zemlja i to će i ostati. Neće nikamo otići prema tome. Moramo imati dobre odnose i poboljšati te odnose i zato mi je drago da NATO ima politički dijalog s Rusijom jer nam to omogućuje konstruktivnije odnose s Rusijom. Kratko sada o Turskoj. Turska je značajan saveznik u NATO. Ne, e, ako ništa, a ono zato što zbog geografskog položaja e, graniči s Rusijom, na Crnom je moru. Ključna je zato što Europa radi vezano za migracijsku krizu u Turskoj je bilo mnogo turističkih napada, brutalan pokušaj državnog udara u srpnju prošle godine. E, I e, Turska, dakle, se žele e, zaštititi i progoniti one koji su pokušali državni udar. Ali tamo ipak i oni čuvaju demokraciju i pravnu državu. Ja sam razgovarao s tim o mnogim e, glavnim gradovima naših e, zemalja saveznika, o tome sam govorio i u Turskoj. E, točno je da su neke države članice NATO-a ponudile azil nekim časnicima. O tome treba odlučiti svaka zemlja članica NATO-a pona osob i dakle moraju odlučiti da li će nekom dati azil ili neću. Ta odluka ne leži na NATO savezu. Daljna pitanja. Europska unija koja planira stožere ili jedinice koje će se uspostaviti. Nije na meni da to planiram, ali E, mislim da je dobro da to ne bude preklapanje sa e, sjedištima, odnosno stožerima NATO saveza. Hoćemo li poštovati neutralne zemlje? Apsolutno hoćemo. I mislim da je važno obilježje NATO saveza upravo to da surađuje s mnogim neutralnim zemljama već dugi niz godina. Primjerice sa Švedskom i Finskom, koji su veliki i snažni partneri, baš kao što je i Austrija. Oni s nama surađuju i izdvajaju e, svoje e, vojnike za naše e, za naše snage. Dakle, s nama su recimo na Kosovo i to je jako dobro i mi s njima surađujemo i u potpunosti surađujemo, e, poštujemo e, njihove vrijednosti. E, Valera pita se o Švedskoj i vojnim sredstvima i migracijama. Vojna sredstva nisu odgovor na migrante, ali mogu pomoći Evropskoj uniji primjerice tako što e, imaju vojnu i e, pomorsku e, prisustvo na sredozemlju i pomažu oko onih koji prelaze preko sredozemlja. Pomažu u operaciji i Sofija i prisni su i primjerice u Afganistanu. Nadalje, što se tiče e, izdvajanja za obranu treba i više i bolje, ne ili više ili bolje, da bi se ostvarilo 2%. Gospodin Borgecio, tu se bavimo složenim pitanjima migranata i izbjeglica na različite načine. Mnoge od tih mjera i e, sredstava nisu vojne. Mnogo toga radimo van NATO saveza. NATO pomaže na Egejskom moru, na središnjem sredozemlju, ali mi također poboljšavamo i način na koji prikupljamo e, informacije i obavještajne podatke i na koje ih dijelimo. A 25. svibnja razgovarat ćemo o tome što još možemo napraviti za zastupnike iz Grčke. Europska unija, NATO, Grčka i Turska. Grčka i Turska dva su saveznika u NATO. U okviru NATO saveza surađuju i pokazuju da mogu zajedno raditi i rješavati konkretne probleme. Primjerice surađuju na Egejskom moru. Jedan od razloga zašto smo bili uspješni na Egejskom moru zato što su i Grčka i Turska dva saveznika u NATO u na okviru NATO saveza mogli raditi zajedno i surađivati on i sa Europskom unijom. Evo, nisam mogao kraće. Hvala Jensu Stoltenbergu, a sada predlažemo i predlažem da sljedećih 11 minuta posvetimo drugom krugu. Pokušat ću dati riječ e, koliko god je moguće zastupnika, a nakon toga odgovor najprije Arnodan Žan. Maksimalno dvije minute. Jedna minuta će mi biti gotova. Gospodine glavni tajniče, nestabilnost koja vlada jasno ukazuje kakva je uloga NATO saveza e, prilikom stabilizacije i kolektivne obrane. Što se pak tiče izazova na južnom boku, nestabilnost regije, propale države i terorizam, tu e, teže mogu shvatiti kakvu ulogu može igrati NATO savez, kakvu misiju može imati tamo, što namjeravate napraviti na Južnom boku. Možda e, me mnogi smatraju militaristom, ali mislim na tom Južnom boku u antiterorističkim borbama vojska ima manju ulogu. Mislim da tu veću ulogu igre policija i e, pravosuđe. Dakle, stvarno se pitam kako NATO savez može provoditi konkretno antiterorističke politike. Zahvaljujem. A sada gospodin Bostinaro. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, gospodine glavni tajniče Započet ću time što ću stvrditi koliko je temeljna uloga NATO za sigurnost naše regije središnje istočne Europe. Ona je jedinstvena i nezamjenjiva i to se mora jasno i glasno izreći. Drugo, naše zemlje čine najbolje što mogu kako bi dosegle razinu e, izdavanja u obranu tih 2% BDP-a naš skroman, ali važan doprinos NATO-ovoj obrani. A dva kratka pitanja sada vezano uz moju regiju, dakle e, ja sam iz Rumunjske. Na koji način vi procjenjujete sigurnosnu situaciju na Crnome moru? Da li i, na dakle, pozicioniranje Europske unije i NATO i koliko je ozbiljan rizik E, Rusije koja ograničava pristup istočnom Mediteranu, odnosno Crnome moru. Zahvaljujem. A sada gospodin David Cable Peneman, zahvaljujem glavni tajniče, sada postoji program i namjera stvaranja jedinstvene EU vojske. To je gospodin Juncker u svojem prošlogodišnjem e, govoru naglasio, ali čini mi se da je to prijetnja, obzirom da primjerice Njemečka e, troše, odnosno ulažu manje od 2% BDP-a e, u obranu. Postoji E, opasnost od udvostručivanja e, ovdje zadataka, zapravo podkopavanja naše obrane. SAD troši otprilike 17% e, svojih izdataka izdavanja operativnih sredstava. Ali nije li ovdje samo slučaj premještanja zapravo e, pretakanja istih identičnih identičnih sredstava u ovu svrhu. Zahvaljujem za zelene. Rebeka Haas, izvolite. Zahvaljujem. Nedavno sam posjetila ruku i NATO-ove vojnike koji sada služe tamo u e, Litvi. Razgovarali smo o izazovima s kojima su suočeni zajedno s drugim e, NATO-ovim e, vojnicima. I da budem iskrena, željela bih bolje razumjeti koji su to naši problemi vezano uz brojke e, vojnika, opremu, razvoj situacije u Rusiji mi smo proteklih, proteklih godina su se dogodila velika ulaganja ruske vojske. Možete li biti precizniji gdje nedostaju ulaganja, gdje bismo trebali više učiniti? Mogu vam reći da i ovi vojnici koje sam posjetila razmišljaju o ovim stvarima. Zahvaljujem. Gospodin Hauser, izvolite. Gospodine, glavni tajniče, eh, vi eh, imate perspektive za Francusku eh, koje bi bile povoljne za vaš sljedeći sastanak na vrhu. Stranka kojoj pripadam je važna u Francuskoj i mogla bi pobijediti na izborima. Mi se zalažemo za izlazak iz NATO saveza jer smatramo da je NATO oružje za masovnu destabilizaciju, a ne stabilizaciju. To se pokazalo u različitim sukobima. Neću sada ovdje ponovno e, govoriti o Iraku i svemu što se sada događa. Htio bih naglasiti e, i reći kolegama da za slučaj da izbije sukob između SAD-a i Rusije, tada bi bojno polje bila Europa, jer taj se sukob ne bi odvijao niti na tlu Rusije, niti na tlu SAD-a, s obzirom na to e, kakvo e, nuklearno naoružanje imaju te dvije vele sile. S obzirom da živimo u više polarnom svijetu, želimo imati e, kapacitet kakav ima Rusija. Rusija ima 50% BDP-a koje ima Francuska. Dakle, ne raspolažu bog zna kakvim sredstvima, o, ali za obranu imaju fenomenalne e, rezultate. Dakle, tako bismo i mi htjeli htjeli e, postupiti. Mi imamo iste ambicije kao general de Gaulle koji je uvijek bio partner NATO saveza i mi ćemo uvijek ostati partneri. Međutim, to znači velike promjene u vašoj organizaciji. Hvala. Zahvaljujem. Imamo još četiri minute na raspolaganju. Raspodijelit ćemo to e, između predsjednika IPP, e SND-a, Gospođa Marijesko, izvolite, vi ste prva na redu. Zahvaljujem. Zahvaljujem glavni tajniče što ste došli ovdje danas. Rekli ste da smo konačno vidjeli pozitivnu promjenu u izdavanju obranu kod saveznika NATO-a i Rumunska se priključila ovom maloj skupini koja je počela više ulagati ali i druge zemlje slijede ovaj trend. To će značiti više financijskih resursa koji će nam omogućiti da se bolje usredotočimo na nove prijetnje, hibridne prijetnje i kibernapade. Moje prvo pitanje stoga. Da li razmatrate da se veći udio ovih resursa uloži kao odgovor ovim prijetnjama? jer se do sada više ulaže u tradicionalne kapacitete a zatim što se tiče Europskog centra izvrsnosti za borbu protiv e, hibridnih e, prijetnji u Helsinkiju, dakle tu su doznačena za, njegov rad e, manja sredstva. Kako vidite suradnju između NATO i Europske unije, konkretne strategije vezano uz prioritete i vezano u situaciju koja se mijenja u Turskoj koja udaljuje ovu zemlju od naših zajedničkih vrijednosti koje Evropska unija i NATO dijele. Mi ne želimo da e, Turska bude izvan NATO-a, a ne želim razmišljati uopće o budućnosti u kojoj Turska ne bi bila članica, saveznica NATO-a, a da bi Crno more bilo isključivo ruska domena ili pak da nam ne bi E, da nam ne bi bili omogućeni ovi krucijalni prolazi Bospora i Dardanela prema istoku. Zahvaljujem. gospođe Gomez, koja je svrha nastaviti sa misijama, pomorskim misijama NATO-a ili Evropske unije u Libiji ako se niko nikada nije bavio temeljnim pitanjem reforme e, sigurnosnog sektora. To je trebao biti prioritet premijer Libije je došao ovdje i molio je NATO i Evropsku uniju da to učine, a ništa se po tom pitanju nije dogodilo. Naravno, sada je situacija još gora, još teža. A što se tiče Turske, ja sam iz Portugala. Naša država je živjela u diktatorstvu i ne to nije imao ništa protiv troga za vrijeme hladnoga rata. Mislite li da se Turska sada kreće u tom smjeru, da ide prema e, E, diktatorskoj politici. Gospođa Štetina, molim vas da se zadržite na jednoj minuti, gospodin Štetina, molim vas da se zadržite na jednoj minuti kako biste se imali priliku govoriti. Hvala vam. E, glavni tajniče, prije nekoliko trenutaka rekli ste da biste pozdravili veću autonomiju europske obrane. To je nešto što doista mi je drago čuti. Prije dvije godine kada ste bili ovdje, postoje određena ljubomora od strane NATO koju sada ne vidim. Moje pitanje vama, kakva bi bila podjela rada, odnosno e, zadataka u odnosu na Europu, a posebice u kontekstu ruskog izazova. Zahvaljujem, gospodin Vigo. Gospodine glavni tajniče, nedavno ste podržali stvaranje novog vlada i poštivanje parlamentarnih pravila u Makedoniji. Mislim da je vaša potpora bila dobrodošla u Skopju. A sada vas pitam, može li se išta učiniti, išta što vi možete učiniti kako biste pomogli Makedoniji da postane saveznica NATO saveza? Jer je absurdno da zbog pitanja imena, naziva, jedna država ima velike probleme, a ta država je zapravo jedan kamen temeljac stabilnosti ove regije. Ona ne može postati e, članica, odnosno saveznica NATO-a, a to je ono što ona želi. Zahvaljujem, a sada gospodin Kilom? Zahvaljujem. Dva pitanja s moje strane. Dakle, deklaracija NATO Evropske unije iz prosinca 2016. naglašava suradnju između Centra e, izvršnosti NATO-a i Stratkoma Evropske unije. Što se po tom pitanju činilo? Možemo li očekivati više suradnje, razmjenu e, znanja, iskustava? Moje drugo pitanje Nekoliko država članica Europske unije razvijaju sposobnosti u pogledu e, prijetnji. na je reklo da će e, razvijeti samo obrambene sposobnosti. Na koji način će NATO pristupiti ovoj prijetnji u budućnosti? Hoće li započeti raspravu o razvoju ofenzivnih sposobnosti u tom pogledu? Da li je vrijeme uspostaviti sastavnicu za kiber prijetnje, pored dakle e, pomorskog sektora i kopnenog sektora i kada ćemo vidjeti zajedničke vježbe u području kibersigurnosti s NATO-om. Zahvaljujem. A sada, gospođo Savko, zahvaljujem vam. Željela bi se pridružiti kolegama koji su zabrinuti za pitanje Turske i ulogu e, na Zapadnom Balkanu. Što biste učinili u slučaju da Bosna i Hercegovina NATO je imao važnu ulogu u zapravo završetku rata. Međutim, na koji način biste se sada, ćete se sada e, zabaviti pitanjem manjka demokracije u Turskoj, a u kontekstu ovih država za koje se traži da poštive načela vladanje prava, demokracije, zaštite ljudskih prava. To je negativan primjer za njih, Turska. E, NATO snage zapravo obučavaju vojsku na terenu u Bosni i Hercegovini. Molim vas, pojasnite mi ulogu Turske, njihov primjer za ostale zemlje šta po tom pitanju mislite učiniti. Zahvaljujem i u konačnici gospodin Kukan, posljednji govornik, zahvaljujem, dobrodošlicu izražujem e, glavnome tajniku. Nakon e, samita u Varšavi, na koji način vidite suradnju i što će biti najveći izazovi za produbljivanje ove suradnje? Još jedno pitanje, čestitam vam što e, dovodite Crnu Goru u NATO obitelj. Kako procjenjujete sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu? Postoje određena previranja. E, neke države post postaju zapravo rizične po pitanju sigurnosti, a mi tu želimo izraziti našu najdublju zabrinutost. Zahvaljujem. Gospođa Fron, Fron, gospodin Fronzolika, zahvaljujem. Glavni tajniče, e, pozdravljam činjenicu da podržavate jaču e, obrambenu politiku Europske unije a da pritom se izbjegnu bilo kakva udvostračivanja, odnosno da se promiču, promiče komplementarnost s nato istovremeno da se izbjegne nepotrebni financijski izdaci. Ove organizacije promiču i brane iste vrijednosti. Da li smatrate stoga da je došlo vrijeme da ove dvije organizacije, NATO i Europska unija, započnu pregovore kako bi ostvarili sve obuhvatni praktični sporazum, a kako bi Evropska unija imala pristup e, NATO kapacitetima za misije Evropske unije posebice u tri područja, e, dakle svemirske kapacitete, dugoročne e, kapacitete vezano uz prijevoz postrojbi i opreme. Dakle, to bi bilo od izime važnosti za građane zapadnog svijeta koji promiču i zapravo e, e, e, podržavaju iste vrijednosti. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu Peterle. Zahvaljujem nekoliko je kolega postavilo pitanje vezano uz pojedinačne države na Zapadnom Balkanu. Želio bih čuti vaše mišljenje, vaše razmatranja o situaciji e, e, u zapadnome, na Zapadnom Balkanu. Dragi kolege, dakle 26 govornika koji iznijelo vlastite komentare i mišljenje. Glavni tajniče, sada imate izazov pred vama odgovoriti na sva ova pitanja. Nadam se da ćete biti e, podrobni i istovremeno vrlo kratki. I još jedno pitanje s moje strane. Albanija je država e, članica nato saveznica, a prolazi kroz političku krizu, ozbiljnu političku krizu. Imate li kakav komentar vezano u situaciju u Albaniji? Zahvaljujem. Zahvaljujem. Mislim da je sada najučinkovitije da zapravo se usmjerim na tema, ne toliko na pitanja, zato što su se mnoga pitanja odnosile na slične teme. Dakle, krećemo onda po temama. Rumunjska. Evo, Rumunjsku su, je spomenulo dvoje govornika. E, Rumunjska je ostvarila veliki napredak i vjeruje se da će ona moći ostvariti već ove godine e, izdvajanje od 2% BDP-a za e, troškove. Dakle, cilj je zapravo da dođemo do tih 2% i mi smo jako zadovoljni u vezi njihovog napretka. Nakon toga, kada govorimo znači, o hibridnim prijetnjama, što radimo po pitanju toga? Radimo jako puno stvari Također smo razvili našu sposobnost brzog reagiranja na hibridne prijetnje. E, to vrijeme reagiranja je iznimno kratko. Imamo mogućnost e, jako e, visokog i brzog odgovora te visoku razinu pripremljenosti. Kada govorimo o informatičkim prijetnjama, one su vezane uz hibridne prijetnje. Jako puno ulažemo u informatičku obranu i informatički razvoj E, ne samo e, država članica NATO, nego također i puno šire. Imamo nekoliko radnih skupina koje e, djeluju na zaštiti država članica po pitanju zaštite informatičkih podataka. Također radimo i sve više vježbi, te smo sada pred stvaranjem jednog područja za informatičke intervencije. Mi smo ti koji zapravo u tome pomažemo, NATO pomaže u tome i državama članicama na nacionalnim razinama. Kada govorimo o ofenzivnim kapacitetima, NATO nema kao zajednička, e, znači kao krovna organizacija e, taj kapacitet, iako neke države, znači nacionalne e, države nacije na individualnim razinama to imaju. Što se tiče suradnje između NATO i U Europske unije, kao što sam rekao i ranije, sada smo došli do nove izvrsne razine suradnje. Da, postoji još potencijal za napredak, ali u odnosu na ono što smo radili prije, sada činimo puno više. Već prošle godine smo bili u stanju da se dogovorimo po pitanju e, e, dvije stvari, znači između NATO-a i e, Europske unije. E, riječ je o dva formalna sporazuma koje smo uspjeli sklopiti u samo samo jednoj godini, to je više od onoga što smo uspjeli napraviti u prošlih deset godina. Dakle, mislim da je to jako velik napredak po pitanju suradnje između Europske unije i NATO-a. Mnogi su govorili i o Turskoj, a neki su također i spomenuli da je Turska važna za Europu, ne samo za Europsku uniju, nego za cijelu Europu, zato što se oni eh, nalaze zapravo na prvoj crti bojišnice. Oni se bore protiv eh, Isila, oni su u eh, koaliciji za borbu protiv ISIL-a također e, daju na raspolaganje strukture e, za borbu unutar koalicije protiv Isila. Neki su spomenuli i Crno more u kojem također i Turska ima ključnu ulogu. Dakle, pitanje je i koji će biti naš odgovor kada je riječ o sve većoj prisutnosti Rusa, pogotovo po pitanju situacije na Krimu. U svakom slučaju, Turska je iznimno bitna i za Europu i za NATO i zato je bitno da Turska ostane angažirani e, saveznik i ona to jest. I bitno je da se zajedno s njom suočavamo sa nestabilnostima na jugu, ali također i na Bliskom istoku. A po pitanju e, ruske prisutnosti znamo da je ona sve izraženija na Crnom moru. Jasno je da su demokracija i e, vladavina prava središnje vrijednosti NATO-a. Ja sam o tome već govorio i to je nešto e, što se treba poštovati u svim sjedištima, pa tako i u Ankari. Dakle, to su zajedničke vrijednosti i to je poruka koju sam ja odaslo i posebno e, naglasio. pitali ste me i za Libiju. Dakle, da, mislim da je Ana Gomez govorila o tome. Dakle, u potpunosti se slažem s vama. Mislim da moramo stvoriti institucije za, kako bismo osigurali, e, e, kako bismo pružili veću sigurnost, ali i s njihove strane moraju biti osigurane strukture. Ako to ne napravimo, onda zapravo riskiramo samo povećati nestabilnost. Dakle, bitno je da Ministarstvo obrane ima demokratsku kontrolu nad svim snagama, a ne obratno. Dakle, E, i zajedničko zapovjedništvo tih obavještajnih službi i nato e, obavještajnih službi je nešto na čemu sada e, NATO radi zajedno sa Ujedinjenim naroda, narodima. Imamo i skupine stručnjaka s kojima se raspravlja o tome što možemo napraviti da dugoročno stvorimo stabilne institucije, jer to su pitanja s kojima se moramo suočavati u bliskoj budućnosti. Da, e, može se to čini kao birokratsko pitanje, ali je iznimno važno. E, gospodin Štetina je zapravo zapravo postavio pitanje vezano uz preraspodjelu obveza i e, rada između Ujedinjene između Europske unije i NATO-a. Dakle, jasno je rečen i jasno je objašnjen sljedeći koncept. Za one države članice Europske unije e, kolektivna obrana nije prvenstveno zadaća Europske unije nego NATO-a. Zato što snaga kolektivne obrane NATO-a naravno da ovisi o jedinstvu Europe i Sjeverne Amerike. SAD-a i Kanade koje nisu države članice Europske unije. Dakle, način na koji mi stvaramo vezu između sjevernoameričkog kontinenta i ovog dijela Europe je upravo taj koji se temelji na onim sporazumima o sigurnosti koje smo potpisali u okviru NATO-a. Dakle, e, to nije ono što je za nas e, e, znači, ključan problem u smislu Europske unije. Ono što nama treba, a to je pragmatičan pristup i također vrlo uska suradnja po pitanju svih tih 42 mjere koje smo pokrenuli i svih onih sektora u kojima želimo jačati suradnju. Dakle, kao što sam već i spomenuo ranije, kada Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju, ali ne NATO, u tom slučaju 80% e, troškova nato će dolaziti iz e, znači zemalja članica koje nisu Europske unije, članice Europske unije. E, znači to je ono što je jako bitno kada govorimo o toj kolektivnoj obrani, kolektivnoj obrani u okviru NATO-a u Europi. Sada se vraćam i na pitanje e, zastupnika Danžana po pitanju e, partnerstva za jug. Dakle, i ulozi NATO u borbi protiv terorizma. Ja se slažem s vama. Mnoge mjere koje moramo provesti u borbi protiv terorizma nema nikakve veze sa NATO-om. Ovdje govorimo o policiji, govorimo o e, obavještenim službama, o nadzoru granica Dakle, mnoge e, ekonomsko i političke mjere nemaju veze sa NATO-om, ali e, nije istina da NATO ima marginalnu ulogu. Ne, e, njihova, naša uloga nije nikako marginalna, ima i tekako važnu ulogu, zato što je riječ o stotinama tisuća vojnika e, u okviru NATO-a koji su se borili u Afganistanu i e, činjeni, odnosno govoriti da su oni imali samo marginalnu ulogu je potpuno kriva poruka. Jedina razlog, jedina, jedini razlog zbog kojih smo sada u Afganistanu je taj što je došlo do terorističkog napada u SAD-u. Zašto smo otišli u Afganistan? Mi smo otišli u Afganistan kako bismo spriječili da Afganistan postane plodno tlo za terorizam. To je ono što mi činimo. Mi se na taj način borimo protiv terorizma. Ono što moramo shvatiti, a to je da e, su glavne operacije NATO-a te koje su usko povezane sa borbom protiv terorizma i ne možemo reći tim osobama koje igraju tu ulogu da je njihova uloga samo marginalna uloga zato što je njihova uloga vrlo važna, vrlo velika i one nam, omoguć, one nam omogućuju e, da stvorimo zapravo vrlo snažnu i stabilnu afganistansku silu koja će osigurati sigurnost u toj zemlji. Mi računamo na suradnju sa afganistanskom policijom i oni danas imaju jako važnu ulogu u borbi protiv terorističkih organizacija. Također NATO e, pomaže e, koaliciji u borbi protiv Ilisa kada govorimo o suradnji sa e, iračkim vlastima. Također riječ je o zrakoplovnim operacijama. To, to su vrlo jasni znakovi, a nikako marginalne uloge u borbi protiv terorizma. Dakle, da, postoji jako puno instrumenata, mnogi od njih možda nisu povezani direktno sa nato ali su vezani uz vojno, vojne intervencije. Temeljna uloga NATO-a je vrlo bitna, a ona će postati još i veća kada je riječ o e, Zapadnom Balkanu. Dakle, to je također vezano i uz borbu protiv terorizma, zato što sam nedavno bio u Bosni i Hercegovini i tamo su mi rekli koliko je zapravo bitno stabilizirati čitavu tu regiju Zapadnog Balkana kako bismo se mogli boriti protiv e, tih stranih boraca i kako bismo njima Eh, znači u Bosni i Hercegovini mogli dati instrumente za borbu protiv eh, raznih problema i suočavanje sa raznim izazovima. Također smo prisutni i na Kosovu sa našim vojnim snagama i također surađujemo sa partnerima u eh, toj regiji. Naravno da smo zabrinuti i za situaciju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Demokratski procesi se moraju poštivati, e, većina ima pravo odlučivati o vladi koja će biti oformljena, a mi smo ti koji izbliza pratimo razvoj situacije u Albaniji. Želimo iznaći rješenje i u, njihovoj, u njihovom slučaju po pitanju tih političkih problema budući je došlo do e, bojgota parlamentarne vlasti. NATO u Albaniji vidi važnog saveznika. To su samo glavna, e, to su bila glavna pitanja. Evo još zadnje e, pitanje kolegice Harms. Zašto nam treba više NATO-a? Mi imamo vrlo specifično stajalište po tom pitanju. Dakle, e, mi zahtijevamo od određenih saveznika da ulože e, određenu razinu svojih kapaciteta i to na konkretan način. Ali općenito to znači da nama e, trebaju već, da nama treba veća snaga, više artiljerije i da se ne usredotočimo e, samo na ono što smo napravili zapravo e, na kraj, po kraju e, hladnog rata. Ne, ovdje govorimo i o laganoj artiljeriji, znači koju smo upotrebljavali u Afganistanu. Ono što nama treba, a to je lakši način prestrojavanja naših trupa i također suradnju obavještajnih službi te bolje te povećanje senzibiliziranje javnosti i lokalnih vlasti o važnosti mogućnosti suradnje. E, dakle, ono što nama treba, a to je i više e, vježbe kako bismo mogli što brže reagirati. Dakle, postoji jako puno elemenata koje bismo mogli spomenuti, ali ovdje prvenstveno govorimo o tim raznim kapacitetima jer živimo u opasnom svijetu. Mislim da je to sada kraj mojih odgovora. Puno hvala. Secretary Stoltenberg, uh, Zahvaljujem. Evo ja vam sada želim e, zahvaliti u, ime, e, u svoje ime i u ime svih e, prisutnih kolega. Hvala vam što smo imali tako bogatu i zanimljivu raspravu. I vjerujem da je ovo još jednom pokazalo važnost i potrebu da održimo uske veze sa između Europske unije i NATO i da pojačamo saradnju gdje god je to moguće. Ja podržavam nastavak naših razgovora E, bit ćete dobrodošli i na sljedećem sastanku i zahvaljujem još jednom na vašem prisustvu danas ovdje. A sada ćemo dopustiti kolegama iz pododbora za sigurnost i obranu da nastave svoj rad. Izvolite. Hvala lijepa. Evo samo ću kratko još pozdraviti